mirovnom procesu u Kolumbiji trebamo reći da je to sada još samo postoji na papiru i to ne zbog ljudi iz Venezuele i zbog Madura, već zbog te ekonomske borbe, e, dakle i ne samo zbog Farka koji se manje više su se držali svog sporazuma. Probleme imamo upravo zbog vlade koja nije poštivala taj mirovni sporazum, e, nije zemlja podijeljena, imamo veliku socijalnu nejednakost i stotine aktivista se i dalje ubija od strane e, paramilitarnih jedinica koje znaju da je vlada na njihovoj strani. Dakle, to je vladavina terora. I mi kao parlament e, i svi iz EU unije trebamo koristiti ono što nam je na raspolaganju mi imamo našu odgovornost kroz sudjelovanje u mirovanom sporazumu. Mi i dalje uvozimo e, sve što nam je potrebno jer treba stvoriti novac. Dakle, imamo prava radnika, e, uništava se klima, e, a mi bi sve trebali učiniti zaštitimo ta prava. E, jer vlada ignorira e, sve ono što postane na zakonskoj razini. Mi trebamo odgovoriti na onaj način na koji mi možemo. Ministrica Tupurajnen koja govori u ime visoke predstavnice i, i potpredsjednice komisije. Gospođa Tupurajnen, izvolite. Gospodine predsjedniče, Htjela bih reći da je ova razmjena bila pravovremena u istinu od koristi. Htjela bih se zahvaliti uvaženim zastupnicima na njihovim intervencijama, komentarima i sugestijama. U čitav nit primjedbi koje sam čula htjela bih eh, odgovoriti na pitanje zastupnice Rena što činite kako biste zaštitili eh, dakle eh, živote aktivista i domorodačkog stanovništva i onih koji stradavaju. Mi vam želimo reći da se njihova prava poštivaju i da oni mogu funkcionirati u jednom sigurnom okruženju. Mi pomažemo koliko možemo kroz programe zaštite. Imamo Protect Defenders, e, jedan program i mi smo lansirali jednu kampanju e, kroz koju želimo dati vidljivost upravo aktivistima e, koji se bore za ljudska prava. 10.7. imali smo jedan daljnji program i kroz vrijednosti od 2 milijuna eura kroz koji želimo dovesti do jednog e, sustava koji će nam pomoći da reagiramo, kontroliramo i e, kažnjavamo svaki kriminal, pogotovo e, protiv onih koji se bore za ljudska prava. I dodatno tome Europska unija će nastaviti i dalje davati financijsku pomoć organizacijama koje se bave upravo pitanjima ljudskih prava u Kolumbiji. Gospodine predsjedniče, iz ove rasprave mogu zaključiti da jedini način ka miru u ovom teškom kontekstu i da je dalje nastavimo sa provedbom mirovnog sporazuma uz punu podršku Europske unije i drugih e, čimbenika. To je naša poruka e, vladi i narodu Kolumbije. Međutim, htjela bih nas sve podsjetiti e, koliko god je važan taj sporazum, tijekom proteklih godina smo osnažili naše odnose kroz na pitanjima trgovine, klime, okoliša, i mi ćemo i dalje nastaviti podržavati Kolumbiji u rješavanju njenih problema. I imamo jedan pozitivan stav što se tiče budućnosti. Cijenim e, sve ono što ste e, vi rekli, što smatrate ovaj dosije jednako tako važnim kao i mi. Thank you, Minister. Hvala. Ovime završavam raspravu. Sada ćemo iz tehničkih razloga prekinuti sjednicu na nekoliko minuta. Nastavljamo sjednicu. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava potpredsjednice komisije i visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Kašmiru. Pa ću dati riječ ministrici Tupurajnen koja će uzeti riječ u ime potpredsjednice komisije. Izvolite, imate riječ. predsjedniče, uvaženi zastupnici. Napetosti u regiji su porasle nakon najave indijske vlade 5.8. o povlačenju članka 30, 370. koji daje djelomičnu autonomiju Kašmiru. Nakon ovoga koraka e, pojavile su se i restrikcije temeljnih prava i sloboda. Indijska vlada je razmjestila vojne i paravojne e, snage u Kašmiru. Ove aktivnosti je indijska vlada predstavila kao način da se spriječe nasilni prosvjedi. Pakistan je također razmjestio dodatne snage na svojoj strani e, linije i s obje strane e, ovo pitanje je vrlo relevantno, a postoji i interna politička dinamika u obje zemlje situacija se nije vratila u normalu. Bilo je uhićenja političkih čelnika, aktivista i boraca za ljudska prava. Europska unija e, budno prati situaciju od početka eskalacije napetosti, početkom kolovoza visoka predstavnica Mogherini razgovarala je telefonskim putem sa sugovornicima u Pakistanu i Indiji Tijekom oba razgovora visoka predstavnica je naglasila važnost da se izbjegne dodatna eskalacija nasilja i naglasila je važnost dijaloga između Indije i Pakistana putem diplomatskih kanala. Naše stajalište o Kašmiru je neizmjenjeno. Mi potičemo Indiju i Pakistan da dođu do mirnog političkog rješenja situacije uz poštivanje e, mišljenja stanovnika Kašmira sa obje strane linije kontrole. Ovaj spor već predugo izaziva nestabilnost u regiji i nesigurnost. Zabrinutost zbog situacije na terenu e, proizlazi posebno zbog ograničenja temeljnih sloboda, sloboda kretanja i e, sredstva komunikacije moraju se ponovno vratiti kao i pristup svim ključnim službama. Visoka predstavnica je prenijela svoje zabrinutost e, i u Indiji, e, Indiji e, indijskim dužnosnicima tijekom sastanka u Briselu. Ministar je objasnio visokoj predstavnici sigurnosnu situaciju. Gospođa Mogherini je ponovila da treba deeskalirati situaciju i vratiti slobodu stanovnicima Kašmira. Europska unija je također e, progovorila o ovoj situaciji na Visokom vijeću za ljudska prava. U toj izjavi smo zatražili da se e, uklone ograničenja koja su privremeno uvedena. Mi i dalje apeliramo na obje strane da se e, uključe u dijalog uz puno poštivanje obveza iz međunarodnog prava. U trenutku kada, se, kada su u porastu tenzije u raznim dijelovima svijeta, nitko ne može zamisliti eskalaciju e, nasilja u Kašmiru. Regionalna suradnja danas je važnija nego ikada, tako da ćemo i dalje ohrabrivati Indiju i Pakistan da nastave s dijalogom i da pronađu mirno rješenje za ovaj spor. Hvala na pozornosti. Hvala vam, gospođo ministrice. E, sada prelazimo na izjave predstavnika klubova zastupnika. U ime kluba EPP-a riječ ima zastupnik Bašesku na dvije minute. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, gospođo ministrice. Situacija u Kašmiru je doista alarmantna i rekao bih da je također neprihvatljiva. Konstantno kršenje ljudskih prava, nasilje na ulicama, politički sukobi i iznad svega dvije nuklearne sile koje su u direktnom sukobu. Ovo su zapravo parametri situacije u Kašmiru, a trenutno nema nade da će se doći do brzog rješenja. Ja sam e, primjena znanje stajalište rotirajućeg predsjedništva Europske unije. Mislim da je to stajalište pametno i učinkovito. Međutim, želio bih iznijeti jedno svoje zapažanje vezano uz nas, europljane. Na ovoj sjednici smo razgovarali o Hong Kongu, o šumama u Amazoniji o Burkini Faso, situaciji u Kolumbiji i o stanju u Kašmiru. Međutim, ne razgovaramo o našim problemima e, koje je ponekad vrlo teško razriješiti. Često ti problemi izazivaju nezadovoljstvo među europskim građanima. Pritom mislim na sigurnost i nepovredivost granica Europske unije ili pak na priljev migranata još uvijek nismo dali odgovor na to našim građanima ili pak rizik od terorizma i izostanak kohezije među državama članicama i to u trenutku kada razgovaramo sa Kinom, Rusijom i SAD-om i u trenutku kada oni e, zapravo pogoršavaju vajsko-politički položaj Europske unije. I mislim da treba spomenuti jednu državu članicu, odnosno države članice koje ne prihvaćaju jedinstvenu valutu premda je to obveza temeljem ugovora. I Isto tako tu je i mm, nedovršena priča europske vojske, jedinstvene europske vojske. Zatim želio bih također spomenuti e, govornik je prekinut. Žao mi je, nemate više vremena. Molim sve govornike da se drže vremena koje im je dodijeljeno zastupnica Arena u ime kluba zastupnika SID. Imate dvije minute. Hvala vam. Od 1950. godine indijski ustav daje poseban režim Kašmiru. Članak 360. dao je veću autonomiju Kašmiru i ograničen, tu je bio ograničeno primjena zakonodavstva Indije. Obrana, vanjski poslovi i obrazovanje bili su jedini u nadležnosti središnje vlasti u Deliju, a sve ostalo je bilo u nadležnosti e, regionalne skupštine. Temeljem tog članka e, je ta federalna država imala svoj ustav. Međutim, e, od 5.8. kada je Indija povukla autonomni status Kašmiru. Velik broj ljudi je arbitrarno uhićen, Sva komunikacijska sredstva, telefoni, i interneti su suspendirani. Bolnice e, se suočavaju sa nestašicom, nemaju dovoljno kadrova niti niti materijala. Nevladine udruge također nemaju pristup teritoriju, a uveden je i policijski sat e, kojim se otežava situacija. Na deseci tisuća vojnika upućeni su u tu regiju, to je jedna od e, područja u svijetu koji ima najveći broj vojnika na terenu. Izvješće UN-a iz 2018. i 2019. godine govore o teškom kršenju prava civila, dakle otmice, seksualno nasilje i tako dalje. A to nasilje su provodile i indijske i pakistanske snage. Unilateralna odluka indijskog premijera samo će pogoršati tu situaciju koja je već na rubu eksplozije. Europa ne može biti neaktivna, ona mora tražiti da se provede neovisna i transparentna međunarodna istraga o nasilju u Kašmiru. Europska unija mora tražiti da se Kašmiru vrati autonomni status koji ima od 1950. godine. Međutim, Europska unija također treba pomoći UN-u da se pokrene dijalog između Indije i Pakistana jer se, samo kroz dijalog se može pronaći rješenje. Hvala vam, gospođa Arena. Zamolio bih eh, govornike da govore malo sporije eh, kako bi se njihovi govori mogli prevesti. A sada na dvije minute zastupnik Mohamed u ime kluba zastupnika Renew. Hvala ja bih na početku. Htio reći da sam rođen u Kašmiru i da sam kada sam imao četiri godine otišao u Ujedinjenu kraljevinu i doista mi je strašno kada vidim što se događa u Kašmiru. E, tamo se odvija jedna kriza ljudskih prava. Europska unija se ponosno zalaže za ljudska prava diljem svijeta i mislim da danas trebamo biti uz građane Kašmira. Ova kriza u Kašmiru dovodi u pitanje mir i stabilnost šire regije koja je jedna od najvolatilnijih u svijetu. Naša odgovornost da nešto poduzmemo. Preporuke E, Povjerenstvo za ljudska prava dobra su polazišna točka, moramo ih podržati u provedbi nalaza e, izvješća koje su objavili prošle godine u lipnju ove godine u srpnju. Institucije Europske unije i njezine države članice postoje ne samo kako bi zaštitili ljudska prava državljana Europske unije, oni moraju također braniti ljudska prava diljem svijeta. Situacija u Kašmiru neće se poboljšati ako se pokušava svaliti krivica na jednu od dvije strane, jer e, za to vrijeme stanovnici Kašmira su oni koji od toga pate. Oni bi trebali biti u mogućnosti donijeti odluku o svojoj budućnosti. Samo određenje jedna od temeljnih vrijednosti u Europskoj uniji i mislim da ne trebamo tražiti ništa manje od drugih u svijetu, posebno onih koji su nam trgovinski partneri. Borba u Kašmiru odvija se već desetljećima, no ova kriza će stati samo kada ljudi e, sjednu za stol i počnu e, i krenu u dijalog. Europska unija bi u tome mogla pomoći. Stanovnici Kašmira um, se nalaze u mraku, Europska unija im mora pomoći da pronađu svjetlo u tom mraku. Hvala lijepo. Sada ime u ime kluba zastupnika Zelenih riječ ima zastupnica Dauding na jednu minutu. Hvala lijepo. Ja ću um, biti kratka. Izvješća o teškim kršenjima ljudskih prava dolaze nam iz Kašmira već duže od mjesec dana. Govori se o silovanjima, ohićenjima, sukobima i nezakonitim e, pritvorima i to je doista zastrašujuće. A istovremeno e, se ne mogu koristiti mreže za mobilne telefone. Mi zastupnici iz Britanije tražimo da se stane na kraj tom kršenju ljudskih prava. Ne samo zbog stanovnika Kašmira, nego i zbog stotina tisuća britanskih državljana koji su kašmirskog podrijetla. Ne može se pronaći mirno rješenje za sukob u Kašmiru e, dok se nastavlja sa tim kršenjem prava. Indijske vlasti moraju vratiti osnovne slobode kašmirskom stanovništvu, tako da tražimo da Europska unija i dalje budno prati razvoj ove krizne situacije. Hvala vam, gospođo Dauding. A sada u ime kluba zastupnika ID riječ ima zastupnik Cimnjuk. Dame i gospoda, Europska unija želi i trebala bi doprinijeti rješenju sukoba u Kašmiru. Ovaj sukob koji već godinama traje, koji je doveo do ratova i sukoba sa velikim brojem mrtvih, represalija, terorističkih akata. Ali to je problem koji ne može riješiti Europska unija, već samo strane koje se nalaze u tom sukobu. Mi, kao oni koji stoje sa strane, možemo pratiti taj proces i to kao neutralni medijatori. Sad kad e, gledam medije, vidim da zastupnici ovog doma zauzimaju pojedine strane i čak e, zahtijevaju bojkot e, prema Indiji, onda i oni sami postaju dijelom problema i nisu više pošteni posrednici, a to neće funkcionirati. Čim stanemo na jednu stranu, bilo da se radi indijsku ili pakistansku, mi gubimo ulogu bilo kojeg neutralnog posrednika i nećemo e, pomoći na nikoji način. Hvala lijepa. Thank you, Mr. Hvala lijepo, gospodine Cimnjok. U ime kluba ECR riječ ima zastupnik Van Orden na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepo. Ovo je jedno od najljepših područja Indije, stabilnost, stabilnost i a kada bi imalo stabilnost i sigurnost, moglo bi e, ostvariti veliki prosperitet. Međutim, već se 10-70 godina je u doista teškoj situaciji, tu se pojavljuju ekstremizam i terorizam i sada se konačno pojavila situacija da se korigira situacija. Zakonito e, je čitav teritorij trebao biti u sastavu Indije od početka, međutim e, Pakistan ga je djelomično okupirao i onda omogućio svojim posebnim službama da tamo šire terorizam i terorizam je doista ugrozio gospodarstvo Kašmira, a temeljem članka 370. Indijskog ustava tamo su se primjenjivala drugačija pravila, a sada ovom odlukom će stanovnici Kašmira imati ista prava kao i u ostatku Indije. Trebamo sagledati ovo što se događa u Pakistan ukoliko doista želimo govoriti o kršenju prava, prava žena, etničkih manjina i ostalih ranjivih skupina. Naše vlade i Europska unija podržavaju dijalog i e, konstruktivni angažman e, u odnosu na Indiju i Pakistan. Hvala. imate zahtjev za plavim kartonom. Gospodina Martučelo, prihvaćate li? odgovoriti na pitanje? Um, Oprostite, nisam vas čuo. grazie. Io eh, Hvala. Slažem se s eh, riječima kolege. Htio bih ga pitati sljedeće. Je li pročitao to da je Pakistan zaprijetio da će upotrijebiti nuklearno oružje jer je to prava tema kojom bismo se ovdje trebali baviti, odnosno moguće korištenje nuklearnog oružja od strane Pakistana, a naročito to da je Pakistan na svojem teritoriju uzgojio mnoge teroriste koji su počinili krvave napade u Europi, a da ne govorimo o kršenju ljudskih prava u Pakistanu. Hvala na pitanju. Gospodine Van Orden, izvolite. Nažalost ne čujemo. Pakistan je bio izvor nuklearne proliferacije i šitio je terorističke organizacije i terorističke vođe i širio je terorizam i preko granice u Indiju. Da govorimo o dvije države koje posjeduju nuklearno oružje, ali mislim da to nije sada relevantno. Ako Europska unija želi biti od pomoći, onda bi trebala bolje poslušati ministra vanjskih poslova Đeršenka i ono što on ima za reći, jer od kolega i njihovih riječi smo doista dobili iskrivljenu sliku o situaciji. Hvala. U ime kluba GUE NGL, gospođa Villanueva Ruiz. Izvolite. Ovo ne možemo smatrati pitanjem unutarnjih poslova Indije. Riječ je o pitanju nacionalizma koji provodi modi kao i Trump i Bolsonaro njima slični. Europska unija se ne može praviti da se ništa ne događa. Treba nam alternativan, otvoren razgovor i dijalog. i u našem bilateralnom djelovanju moramo se tim ravnati. Dakle, ovaj sporazum treba iskoristiti kako bi se poštovalo ljudska prava. Treba mirno riješiti sukob i o tome trebaju ispregovarati Indija i Pakistan. Ako se to ne postigne, Kašmir će e, biti još jednim primjerom ograničenja djelovanja Europske unije. Danas imamo priliku se potvrditi svjetskim vođom, svjetskim liderom i mi želimo biti neovisan glas koji će biti ravnopravan sugovornik eh, drugim silama i čak i onim najvećima. Hvala. U ime neovisnih zastupnika, gospodin Uhrik. Poštovani kolege, budući da je ovo pitanje vanjske politike, govorit ću engleski. Mnogi vas ste govorili o kršenju ljudskih prava i drugim negativnim pojavama u Kašmiru, ali mi samo imamo informacije iz druge ruke jer nitko od nas ne zna iz prve ruke što se događa u Indiji. Kada sam u Slovačkoj razgovarao sa tamošnjim indijskim veleposlanikom, pitao sam ga koji je puta indijski parlament se uplitao u unutarnje poslove bilo koje europske zemlje. I to se nikad nije dogodilo, mi trebamo učiniti isto, trebamo poštovati suverenost Indije, jer nije na nama uplitati se u unutarnje poslove zemlje koja je udaljena od nas 6000 km. Ovdje smo kako bismo riješili probleme Europe, dakle to trebamo i učiniti. Hvala. Gospodin Corbett na jednu minutu. Hvala i ja želim e, proglasiti interes zato jer sam e, posjetio prošloga mjeseca Asad Kašmir. Gospodine predsjedatelju, unilateralno djelovanje Indije kojem je Indija opozvala autonomni status Kašmira, podjela teritorija na dva dijela i slanje na tisuće vojnika, gušenje medija, uhićenje lokalnih političara, to su potezi koji su otežali već tešku situaciju. Ovaj sukob traje već 70 godina i to ne može biti u interesu Indije jer ih to stoji cijelo bogatstvo i to je mrlja na njihovoj međunarodnoj reputaciji. Tako da trebamo sada tražiti rješenje. No iskreno rečeno postoji samo jedno izvedivo dugoročno i mirno rješenje, a to je autonomija naroda Kašmira. To je UN odredio 1947. kada je Indija podnijela to razmatranje Vijeća sigurnosti i vrijeme da se to ostvari. Europska unija treba iskoristiti diplomatsku važnost svojih zemalja članica i međunarodnu trgovinu kako bi zahtijevala takav ishod. Nije prekasno. Hvala gospodin Benan na jednu minutu. Kašmir se u Indiji samo pod uvjetom da zadrži svoju autonomiju i to je uključilo mm, odredbu prema kojoj Indija mm, nije to smjela unilateralno mijenjati. Indijski vrhovni sud je u prethodnim odlukama to potvrdio, a zanimljiva je činjenica da je jedan oporbeni političar opisao poteze indijske vlade kao neustavne. Ne možemo poreći da je tamo bilo problema u vezi s terorizmom i to je izazvalo određene protumjere u Ženevi. Prošloga tjedna ja sam o tome razgovarao sa pakistanskim ministrom e, vanjskih poslova i upitao sam ga e, što Pakistan čini kako bi e, ugušio ustanike. No, evo kako se opisala situacija na terenu, a mislim da trebam reći da sam o tome razgovarao sa ljudima koji su bili u Šrinagaru. Što se događa sada? Dakle, ukinut je policijski sat, regionalna vlada je ponovno uspostavljena i pušteni su politički zatvorenici. Već dugo pozivamo Pakistan i Indiju da e, dogovore jednog neovisnog posrednika kako bi se olakšali pregovori što bi omogućilo kašmirskom narodu da e, komunicira s obje strane granice. Pa, gospodin Cinjak je podigao ovu karticu. Ima pitanje. Prihvaćate li? Gospodin Cinjak, mikrofon nije uključen. Htio bih govornika samo kratko pitati kako se on zamišlja autonomiju pod vlastitim režimom, jer e, ta zemlja zasigurno e, nema ekonomski ništa za ponuditi. Oni se moraju e, pridružiti Indiji ili Pakistanu ili podijeliti. Sve drugo je iluzija. Čak i sami stanovnici Kašmira ne bi htjeli to rješenje. Ja sam više puta bio tamo. Bio sam četiri godine tamo i djelovao kao diplomat i puno sam proputovao tom regijom. I ja ne mislim da ćete za tako nešto bilo gdje naći većinu. Thank you. Please answer the question. Molim odgovor. Da, naravno, ne znamo hoće li to većina podržati jer to još nije pokušano. Ali ustanici, to je dosta nerazvijeno područje, dakle unatoč tome što je to područje bilo zahvaćeno sukobom 70 godina, znamo da sukob ugrožava gospodarstvo. Dakle, ako gledamo pokazatelje, ja sam to učinio, dakle, po svakom pokazatelju u smislu blagostanja, dohotka, pismenosti. Dakle, svakom pokazatelju Kašmir stoji bolje od ostatka Indije. I zapravo je on pri samom vrhu gospodarske ljestvice u Indiji. A gospodin Buhne na jednu minutu. U izvješćima o Kašmiru prerijetko se govori o velikim kršenjima ljudskih prava koje dolazi i od strane Pakistana i od Indije. Tu ne smijemo ostati hladni na to. Međutim, mi se nalazimo na rubu rata između te dvije nuklearne sile. Po mom mišljenju postoji samo jedan put e, da se izbjegne taj rat i isto tako kršenje ljudskih prava, a to je da se provede UN-ova rezolucija na tu temu. Priznajem, tu sam možda malo previše optimističan, ali mi jednostavno ne možemo dopustiti da se stvari tako odvijaju, a to znači da UN ovdje mora djelovati ako je nužno, dakle da tamo pošalju jednu mirovnu misiju. Jer jednostavno samo to rješenje postoji. Ne možemo dopustiti da stvari dalje idu ovako. Stoga molim e, ovdje da visoka predstavnica uistinu počne djelovati. Hvala. Gospođa Sardone na jednu minutu. Hvala. Stanje u Kašmiru je bilo teško i prije. Poznato je da je došlo do brojnih e, slučajeva nasilja tijekom godina. Mislim da je ova rasprava neuravnotežena. Dakle, dijalog ne znači napadati jednu stranu, a štititi drugu. Govorimo o jednoj regiji u kojoj već dulje vrijeme postoje terorističke skupine koje su povezane sa islamskim terorizmom i gdje imamo vrlo zabrinjavajući stupanj radikalizacije. U tom e, području viđene su zastave ISIS-a, a nasilje vlada već predugo. Dakle, mislim da trebamo sagledati povijesni kontekst i osloniti se na valjane informacije i podržati one koji se bore protiv terorista. Od 90. godina stotine tisuća indijaca napustili su to područje zbog nasilja. Pitam se zašto ne govorimo o brojnim žrtvama sukoba i atentata i zašto ne govorimo o prijetnjama i o vjerskoj diskriminaciji koju provodi Pakistan. Europa bi morala poštovati suverenost država, općenito govoreći, dakle poštovati i biti uz one koji provode sigurnosne mjere protiv terorizma. Hvala. Hvala. Budući da kasnimo, neću više prihvaćati plave kartice od onih koji su već govorili ili pak postavili pitanje. Hvala gospođa Bombarik na jednu minutu. Ovdje u Europskom parlamentu se zalažemo za ona načela koja su ugrađena u naše ugovore. Stoga se stidim kada vidimo ovaj nedostatak odlučnosti u vezi sa Kašmirom. Često se podržava Indija u tome da kreće pozornost sa sebe kao krivca, ali u ovom slučaju sama je Indija e, za, odgovorna za opozivanje članka 370. i za sadašnje strašno stanje u Kašmiru. Ako vjerujemo u ljudska prava i slobodu vjeroispovijesti, onda zašto šutimo? najosnovnije pravo, pravo na odlučivanje i određenje je nešto što se određe stanovnicima Kašmira već 70 godina. Koliko ćemo dugo šutjeti i koliko situacija mora biti loša. Dakle, nemojmo više biti apatični ili nemojmo više biti spremni toliko zaključiti slobodno trgovinske sporazume. Ispitajmo savjest, demokracija, mir i stabilnost su u konačnici i interesi same Indije. Hvala. Gospođa Gil na jednu minutu. Oni zastupnici koji su danas uzeli riječi i koji su branili Indiju, moram im reći da su sam zapanjena njihovom pristranošću. Zašto? Kada je e, Indija poduzimala iste mjere drugdje, onda nismo ništa rekli. Kada je davala svoj teritorij Kini, nismo ništa rekli. Ili kada su žene pripadnice manjinskih skupina otimane, nismo govorili. Dolazi do kršenja ljudskih prava, a mnogi skreću pogled. Dakle, rješenje za Kašmir nećemo naći ovdje u ovom domu. Rješenje za Kašmir će se naći kada se stane na kraj e, državnom sponzoriranom terorizmu od strane Pakistana. Dakle, Pakistan daje obećanja, ali ih ne provodi kada je riječ o ljudskim pravima. I nevjerojatno je da uživa i Plus. I također, e, kolega koji su spomenuli članak 370. i u usredotočili se na jedan dio, a ne na drugi. A Dakle, ako Mm, se uzme u obzir ovaj drugi dio, to će poboljšati stanje LGBT osoba i zaštitu okoliša i time će se zabraniti također i trostruki razvod. Dakle, zašto um, želimo da kašmirci uživaju manja prava nego indici drugdje? Još jednom molim zastupnike da se drže zadanog vremena. Dvije minute, gospođa Lebraton. Oh, sorry, Mr. Le Oprostite, gospodin Lebraton, Moje isprike. Hvala vam predsjedniče. Indijski premijer odlučio je povući autonomni status Kašmiru i to se objašnjava činjenicom da su indijske snage bile žrtve napada, terorističkih napada u e, Kašmiru. Poznato je da je Pakistan nakon e, što je Imran Khan uz potporu islamističkih snaga došao na vlast, e, da gleda dobronamjerno e, na te napade. Dakle, ovdje se govori o želji indijskog premijera da se bori protiv terorizma i da Pakistan preuzme odgovornost u odnosu na svoje sigurnosne službe koje su štitile i Bin Ladena. Dakle, sada se pokušava prosvjedovati protiv odluke indijske vlade. Kašmir je regija koja spada u Indijsku uniju i zato nas čudi reakcija glavnog tajnika UN-a koji stigmatizira Indiju. A ta zemlja koja je više puta bila žrtva terorističkih napada u Kašmiru, ali isto tako i u Bombaju 2008. godine, nikada nije dobila niti najmanju potporu u trenutku kada se morala nositi sa islamističkom prijetnjom, kao što je podsjetila kolegica Thierry Marijane na odboru AFED, Kašmir je indijski teritorij. Pitanje Kašmira je prema tome interno pitanje Indije i ništa više od toga. Brisel bi zato nas čudi da Brisel preuzima dijalektiku Pakistana. Hvala gospodin Črnecki na jednu minutu. Dame i gospodo, prisjetimo se činjenice da je Indija najveća demokracija na svijetu. i to nam je vjerojatno jedini saveznik u tom dijelu Azije. Mislim da trebamo uzeti u obzir širu sliku, moramo uzeti u obzir i terorističke napade koje su se odigrili i u Indiji, i u Džamao i u Kašmiru. Ti teroristi nisu pali s mjeseca. Oni su došli iz susjednih zemalja. To trebamo sagledati upravo u kontekstu te činjenice. Dakle, europske demokracije trebaju podržati demokratsku Indiju. Ne sviđa mi se ocjena Indije koju smo čuli ovdje. Gospodin je, je rekao što je već rekao, ali je zaboravio na to da je prije 70 godina njegova zemlja Ujedinjena kraljevina izgubila Indiju kao koloniju. Hvala. Je, gospodin Pizapija na jednu minutu. Hvala. Stanje u Kašmiru, kao i u drugim zemljama svijeta, zahtijeva diplomatski rad koji će se temeljiti na međunarodnom pravu i na ljudskim pravima. S jedne strane došlo je do izmjena ustava koje je velikim većinom u svojoj parlamenti u donjem i u gornjem domu. S druge strane nije se uopće raspravljalo o tome sa građanima Kašmira. Sjećam se riječi nehroa. Dakle, mi smo dali svoju časnu riječ da ćemo potražiti mirno rješenje. I to treba poštovati. Izvješće UN-a o ljudskim pravima u Kašmiru predviđalo je istražno povjerenstvo za kršenja prava koje su poduzele obje strane. Ljudska prava su zvijezda vodilja koja vodi sve inicijative Europske unije. Kao Europska unija, kao Europski parlament imamo dužnost i moralnu i političku staviti na raspolaganje svoje iskustvo i znalaženju mirnog rješenja koje će promicati demokraciju i mir. Nadam se i uvjeren sam da će to biti put kojim ćemo kročiti zajedno. Hvala. Da, jednu minutu, gospođa Lešente. Hvala vam lijepo. Kritike na račun Indije, najveće svjetske demokracije, koje smo čuli u ovome domu temelje se na mistifikacijama činjenica. Ovdje se usredotočujemo na ustavnu reformu, ali se zaboravlja e, separatistički problemi i sigurnost. Situacija u Kašmiru se pogoršala. Jedan niz islamističkih napada izvršen je na snage reda E, nedavno je ubijeno 40 policajaca, a 2.8. je otkriven arsenal koji je trebao poslužiti za izvođenje napada na hodočasnike koji e, svake godine odlaze u svetu pećinu. E, sigurnosne mjere koje je uveo premijer Indije, žao mi je ali nemamo prijevod na engleski, dakle od 2018. godine Pakistan je ponovno na popisu zemalja SAD-a koje su ambivalentne u smislu terorističke prijetnje. Eto, to su činjenice. Thank you. One minute. Hvala. Na jednu minutu gospođa McIntyre. Mikrofon. Prije 43 dana indijska vlada je pozvala članak 370 indijskog ustava, čime je jednim udarcem poništila autonomiju Kašmira. Došlo je do povećanja broja vojnika koji su tamo raspoređeni, došlo je do tamnjenja komunikacija i e, kućnih pritvora. Također su stalna kršenja ljudskih prava, što znači upotrebu vatrenog oružja na civilima. Uzmemo slučaj Azra Ahmed Khan. Unatoč tome što to indijska vlada poriče, liječnička dokumentacija koju je bolnica objavila dokazuje da je umro zbog e, pucnja u glavu. Ja sam posjetila Kašmir prošle godine i uvjerala sam se u to da se i na djecu pucalo. Ne smijemo dopustiti nikakvu izliku za e, osljepljivanje, ubijanje ili sakačenje djece. Doista ne razumijem zašto velika nacija poput Indije koja se ponosi snagom svoje demokracije se ovako ponaša. Indija želi biti stalnom članicom Vijeća sigurnosti UN-a, a ovi događaje iz proteklog mjeseca nisu potezi jednog vjerodostojnog kandidata za to članstvo. Hvala. Na jednu minutu gospodin Džamidža. Indija je najveća demokracija u svijetu, ima 200 milijuna muslimanskih stanovnika koji žive u mirnom suživotu sa ostalim stanovnicima, a također je članica skupine G20. Imamo dva predmeta pred Vrhovnim sudom, odnosno gušenje interneta i mobilnih usluga i u, dijelu države Kašmir i ukidanje članka 370 i 35a. ne možemo suditi o nečemu što je u postupku pred sudom. Indijsko pravosuđe neovisno i radi dobar posao. Prema indicima postoji 14 novih zakona koji će se sada primijeniti na stanovnike Kašmira i također će se zabraniti i trostruko talak razvod, što je strašno za žene, također će se zaštititi žene od obiteljskog nasilja. Nisu li to ljudska prava? A imamo 14 takvih zakona, dakle razmotrite ih. Spomenulo se također i e, plebiscit e, UN-u 1947. Imam jednu video snimku koja pokazuje zašto nije došlo do toga. Zato jer pakistanske, e, pakistanska vojska se nije htjela maknuti sa granice. Hvala. Spontano javljanje za riječ. Gospodin Gade.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 U Kašmiru se nije primjenjivala moderna demokracija koju imamo u Indiji. Tu imamo čitav niz problema vezano iz obrazovanje djece i osiguranje temeljnih prava e, žena. Indija je godinama trošila novac e, u tom području, međutim to je samo sebi grabila elita i nije se time pomoglo siromašnom e, stanovništvu. Dakle, to stanovništvo nije baš cijelo vrijeme imalo određene koristi. Ako sada pogledamo pozitivne stvari za stanovnike iz Kašmira i za žene i za manjine, teško da ćemo ih naći. Jedna minuta, gospodin Lopez. Mikrofon, molimo mikrofon. europeo tiene una reputación por debatir problemas de violaciones flagrantes de los derechos humanos en Ova rasprava nas vodi o tome dakle e, da želimo reći dakle da se u Indiji radi o ustavnoj demokraciji koja se temelji dakle na tome da je to jedna od najvećih demokracija u svijetu. To je jedna kompleksna federalna država koja je egzistencija različitih manjina, nešto što funkcionira u ono što se događa u Kašmiru, po mom mišljenju, je nešto gdje bismo trebali upozoriti Indijski parlament da to uistinu budu oprezni jer članak 370 e, pruža mogućnost ukidanja autonomije a to je važan korik da se spriječi islamistički pokret koji se upravo e, odvija u tom području. Hvala lijepa. Jedna minuta, gospodin Davis. Hvala lijepa. Uistinu pozdravljam riječi ministrice u njenim uvodnim komentarima. Mi znamo da smo mi ovdje podijeljeni, ali mislim da pozicija koju je zauzela visoka e, predstavnica je nešto uravnoteženo. I Indija je sjajna zemlja, velika demokracija, ali ne možete ignorirati činjenicu dakle, da se radi o e, Kašmiru kao jednom teritoriju koji izaziva rasprave. Tu se dozvoljavalo dakle, da se ubija bez nekakve nadležnosti i, i kada govorimo ovoj situaciji. Dakle, tu je normalno da je nastalo do ove situacije u Kašmera. Budući da smo prijatelji Indije, a znamo da premijer Modi ima podršku svoje zemlje, zna da je većina za ono što je on poduzao. Međutim, mi trebamo postaviti pitanje da li je to pravilan e, način, da li će to dovesti do e, dobrih stvari. Dakle, dobre su vam riječi, gospođo ministrice, ali da li će slijediti tu i dijela? Hvala lijepa. Htio bih vas podsjetiti da je postupak za spontanavljanje za riječ za one koji nisu bili na listi. Dakle, gospođo Gil, vi ste već govorili i to duže nego što ste trebali, pa sada dajem riječ ministrici Tuporajnen, koja će opet nešto reći u ime, dakle pod predsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Ministrice, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Htjela bih reći da je ova razmjena bila uistinu pravovremena i od koristi. Htjela bih se zahvaliti uvaženim zastupnicima na njihovim komentarima. I mogu samo zaključiti i reći da ćemo mi nastaviti pomno pratiti situaciju, a naš glavni fokus će biti na tome da se e, smanje ova mogućnost sukoba između dviju nuklearnih sila. Moramo učiniti što god možemo da se izbjegne eskalacija ovog konflikta. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa. Zahvaljujemo se ministrici Tupurajnen i zahvaljujemo vam što ste došli u parlament, posebno u ove kasne sate. Ovime zaključujemo našu raspravu. Sutra nastavljamo od 9 ujutro do 2 popodne i onda opet od 3 do 9 imate dakle na našim stranicama naš dnevni red i ovime zaključujemo naš rad. Hvala lijepa.